Good morning everybody. Dobro jutro svima. Molim da zauzmete mjesta. Pozdravljam vas na sastanku odbora Regi danas ujutro. Hvala lijepa. Imamo dovoljan broj članova odbora pa vas pozdravljam. Dobro jutro još jednom. Otvaram sastanak odbora regi za danas. Prva točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Možemo li usvojiti nacrt dnevnog reda? Gospodin Lori. Hvala lijepa. Da, možemo. E, jučer nismo imali sastanak jer nije bilo dnevnog reda, a danas imamo samo studije. E, najave predsjedatelja. Imam prijedlog e, za usmeno pitanje u plenarnoj. Možemo to napraviti kasnije ili sada? Hvala lijepa da jučer nismo imali priliku da se sastanemo, ali imat ćemo sastanak koordinatora danas i mislim da možemo donijeti odluku za vrijeme tog sastanka što se tiče vaših prijedloga za usmeno pitanje. Ako mi dozvolite, rekao bih nekoliko riječi o tome tako da možemo imati E, raspravu na sastanku koordinatora odmah nakon ovog sastanka ovdje. Imali smo jučer dovoljno vremena da radimo. Trebamo raditi, a ne čekati. Imali smo mogućnost da razmislimo o, jednom velikom problemu. O kašnjenju mnogih programa. 2014. ako govorite o tome što se ostvarilo u toj godine. To nije godina isporuke. To je bila godina programiranja. A sad ćemo imati veliki pomak u 2015. prije nego što išta počne. Stalno govorimo o investicijama, o radnim mjestima. A nemamo dovoljno kohezije. Sada imamo ciljeve e, o gospodarstvu znanja, održivosti, e, digitalnoj tehnologiji. Što je iza toga? Politički govoreći, e, nije važno da sve razumijemo, već moramo dati politički signal i da na plenarnoj e, sjednici to zatražimo. Možemo napraviti tekst, jedan e, svobuhvatni tekst sa četiri pitanja. Ovi koji nisu vidjeli ovaj tekst ga mogu pogledati, možemo ga poslati tajništvu. Jučer sam razgovarao sa nekim koji je za to odgovora. Već smo to pogledali za vrijeme našeg sastanka u odboru, tako da ga svi mogu pogledati. Možemo to učiniti preko odbora, usmeno pit, ili preko kluba zastupnika. O Moramo ta pitanja postaviti da to dođe u političku agendu. I onda u preglednu agendu koja će doći kasnije. Možemo to razaslati i i onda se dogovoriti da to pošaljemo danas, a ne čekati sljedeći E, sastanak koordinatora, jer onda govorimo već o 2015. Je li to pravi način? Mi smo već organizirali kopiranje ovog što ste mi dali. Hvala lijepa. Svi će dobiti primjerak. Za vrijeme sastanka koordinatora danas imat ćemo, donijet ćemo odluku. Je li to u redu? Da, to je u redu. Hvala lijepa. Imamo li još prijedloga što se tiče e, našeg dnevnog reda? Nema daljnjih pitanja, pa pretpostavljam da smo ga usvojili. Druga točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika, nacrt zapisnika sastanaka 22. i 23. rujna. 1. listopada i 6. listopada. To sve imate u svojim fajlovima. E, ako nema nikakvih primjedbi u tijeku ovog sastanka, onda možemo to smatrati usvojenim. imamo li sada kakovih primjedbi? Nema ih. Hvala. Prema tome e, usvojili smo zapisnik sastanka. Treća stvar, treća točka objave predsjedateljice, nemam ih. A tre, četvrta točka jeste mm, prva važna točka dnevnog reda, a to su nala rezultati primjene kohezijske politike 2014-2020, priprema i administrativni kapaciteti država članica. Studiju je zatražio odbor u rujnu 2013. E, grupa koja je to proučavala, e, odjel za politiku B, e, obratio se jednoj studijskoj kompaniji u Beću. Europski parlament ima s njima okvirni ugovor. Oni su trebali procijeniti administrativni kapacitet država članica da primjene kohezijsku politiku 2014. 2020 i pripreme na administrativnoj razini za sljedeće razdoblje. Imamo 14 studija slučajeva. To će nam e, predstaviti gospođa Kristin Hamza, ona je ovdje s nama, koja je viši e, konzultant u Metisu. Nakon prezentaciju e, dobit ćete riječ za pitanja i sugestije. Gospođo Hamza, imate riječ. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Htjela bih eh, vam eh, predstaviti eh, studiju koja je bila vrlo izazovna, dugo je trajala. Radili smo na tome deset mjeseci, to je bilo u vrućoj fazi razdoblja programiranja još, to još nije e, dovršeno, e, mi smo prema tome uhvatili e, situaciju statusa quo. Ja ću vam pokazati na što smo se fokusirali, kako smo odabrali države članice i reći ću nešto o izazovima i razvoju sporazuma o partnerstvu prije no što se E, krenem na kapacitete država članica. Izbor država članica u studiji e, donijeli smo odluku da to nije nešto gdje se samo usredotočujemo na operativne programe, već gledamo državu članicu kao cjelinu. Pa smo e, uzeli nekoliko parametara za izbor država član, članica EU 15 i EU 12 plus Također smo podijelili e, e, sve na velike strukturne fondove i male strukturne fondove. Pogledali i smo promjene e, struktura, operativnih struktura. Neke države članice nisu promijenile strukturu i iznos operativnog programa, a e, druge su ga ih znatno smanjile, a neke su iskoristile prednost e, e, financiranja kroz nekoliko fondova. Imamo Austriju, Finsku, Luksemburg i Švedsku, EU 15 zemlje Italija, Britanija i Njemačka e, imaju velike proračune, velike zemlje sa mnogo e, operativnih programa. A s druge strane EU 12 plus je Estonija, Hrvatska i Bugarska. Hrvatsku smo izabrali jer je to nova članica i zanimljiva je za nas kako oni postupaju sa strukturnim fondovima E, izabrali smo Poljsku, Češku i Mađarsku u toj skupini. E, glavni fokus studije su teškoće E, programa partnerstva i e, OP programa. Imamo mnogo prednosti novih strukturnih fondova, ali mi se koncentriramo na teškoće jer ćemo na tome izgraditi naše preporuke. Nije sve loše, ali ovoj prezentaciji se usredotočujemo na probleme. Administrativna kapacitet e, primjene programa. Mi smo koliko je god moguće nastojali to prikazati. E, koji puta je bilo teško doći do informacija. A i e, spremnost vlasti koje upravljaju programima i tijela koji ih primjenjuju. Izazovni problemi razvoja partnerskih programa. E, imala sam, radili smo mnogo evaluacija i vidjeli smo da komunikacija, mada je to normalna stvar, da se ona povećala između odjela. Ako odjeli e, izraze pozitivni input strukturnih fondova, onda e, partnerski sporazumi bolje funkcioniraju. Tu smo imali e, u mnogim slučajevima naglasak na načelu partnerstva. S druge stra, strane, prilagodba partnerskih programa i operativnih programa nije funkcionirala u mnogim zemljama. Partnerski sporazum e, se tek razvija, a operativni program je potpuno neprilagođen e, što se tiče i vremena i dionika. U nekim zemljama, naročito u onima s malim proračunom i sa e, samo jednim fondom za financiranjem imamo i preklapanja to su rekli ti ljudi, to je njihov osjećaj. U nekim zemljama gdje je makroekonomska situacija naročito teška, tematska koncentracija nije postojala. Svi su htjeli imati dio kolača, dio proračuna. E, izbori i promjene vlada su također bile problem. E, razmišljam na primjer o Italiji ili Mađarskoj ima smo i politički angažman na regionalnoj razini to je nedostajalo i to smo vidjeli i na kraju iako se komunikacija poboljšala između raznih administrativnih tijela to se još može poboljšati teškoće e, razvoja operativnog programa je bila objektivni izbor teme kao što sam rekla, svi su se odjeli, skupili i razmišljali kako da dobiju što više novca iz strukturnog fonda. E, tu je došlo do borbi između operativnih programa i između E, regija i pojedinog operativnog programa. Nege e, države nisu htjele promijeniti operativni program jer je to dobro funkcioniralo između 2007. i 2013 a također nije bilo e, dobre komunikacije sa Europskom komisijom. Interpretacija indikatora iz eh, indikatora rezultata. Tu se vodila duga diskusija između europskih, eh, eh, između država članica i regija. Veliki problem je bio da su države članice počele prerane jer vodeći materijali nisu bili spremni pa je to dovelo e, kasnije do teškoća i e, došlo je do žučnih rasprava. E, sada nešto o kapacitetu. Imali smo nekoliko izvora za kapacitet. Mi smo intervjuirali E, vidjeli smo da ako samo e, intervjuiramo administraciju da to nije dovoljno kad smo imali e, dokument stajališta europske komisije imali smo vlastito iskustvo sa programiranjem i imali smo onda upravljačka tijela s njima smo također vodili intervjue. Imali smo na devet problema ili tema e, pomanjkanje strateškog pristupa gospodarskom razvoju, e, e, pomanjkanje dobrih institucija, pomanjkanje kontrole, odgovornosti i podjela politika i uprave pomanjkanje vještena, fragmentacija i institucionalne promjene. Mislim da tu nemamo razlika između zemalja. To vidimo u svim zemljama. A, ali ono što je razlog tome E, recimo neadekvatna koordinacija, stalno mijenjanje osoblja i promjena institucija u upravljačkim tijelama. E, to su ove jedinice za primjenu e, naglasile kao glavne probleme. Dali smo samo ocjenu, samo procjenjivanje i to na jedan vrlo ležeran, širok način E, upravljačka tijela koja su se sama ocjenjivala njihova se ocjena razlikuje od onog što je napisala komisija u e, svojem e, dokumentu o odluci administrativni kapacitet koji pokriva dijelove malih i srednjih poduzeća to je najefikasnije u kapacitetu za primjenu programa a najmanje efikasni su oni koji pokrivaju programe za okoliš i infrastrukturu mislim da to nije nelogično ni začuđujuće infrastrukturni programi traju dulje oni su složeniji i e, imaju mnogo administrativnih problema i problema planiranja postoji potreba za specifično znanje i e, ekspertizu ono što je ključni problem e, upravljačkih tijela pomanjkanje e, osoblja resursa i pomanjkanje iskustva osoblja to je problem u svim državama članicama samo one gdje su plaćanja dobra na tom području su imali manje problema. Rekla bih da to, da je to ključna dimenzija. Još je jedna stvar je bilo preklapljanje između upravljanje programom 2014-2020 da smo malo dulje čekali da smo počeli programe primjenjivati tek 2015. to ne bi bio problem. To smo iskusili i u prethodnom programskom razdoblju. E, e, dva programska razdoblja koje teku paralelno to dovodi do problema. Ovo nije bilo planirano, ispričavam se. Onda smo imali e, e, iz intervjua i studija e, imali smo istraživanje u in kamera. Imali smo neke zemlje, naročite one koje imaju jake regije, federativne zemlje, E, one su e, imale koordinacijske e, programe, imaju regionalna tijela koji povećavaju probleme s administracijom. U Austriji imamo središnji program, ali to ne znači da regionalne vlasti koje nisu više regionalne vlasti, ali oni ostaju kao uprava i tu onda dolazi do preklapanja i teškoća. E, imaju ist, percepciju. E, ne, u nekim državama nije bilo dosta natječaja. Natječaji ne primjenjuju potrebne prof, profesionizam i korisnici neće, naći, e, e, neće se snaći u natječajima. E, natječaji nisu dobro vremenski podešeni, vremenski okvir nije dobar. Ocjenjivanje projekata je također problem. To sam sama iskusila. Niz projekata dobro zvuči na početku, ali ako malo dublje kopate, ako imate iskustvo i ekspertizu i znanje, onda vidite da je to samo površan opis nečega, ali nema nekog substancijalnog projekta ispod toga. Imali smo problema s pomanjkanjem e, objašnjenja uloga u administraciji upravi i naravno problem komunikacije između korisnika ali i između raznih odjela i raznih razina regionalne i nacionalne razine i na kraju slab kapacitet korisnika za primjenu programa i to je bio problem imali smo prijedloge za poboljšanje e, Države su predlagale poboljšanja, većina ih je spomenula u operativnim programima e, poboljšanja, a neke su e, dio e, ex ante uvjetovanosti. U nekim državama imamo dobre pravne prilagodbe primjeni strukturnih fondova to je e, jedan od glavnih problema kad se mijenja pravni okvir za bolju primjenu usklađivanje e, propisa za strukturne e, fondove i nacionalni propisi zemlje su također spomenule Prostite, idemo dalje. Neke su zemlje spomenule da planiraju e, dodijeliti jasnije odgovornosti. Nisu spomenule kako će to učiniti. A neke druge zemlje su značajno e, smanjile e, tijela za implementiranje. Estonija je tu primjer to je mala zemlja i ona ima vrlo dobar pristup eh, smanjivanju tih tijela za provođenje programa eh, eh, integriranje programa europske unije i nacionalnih programa poljska je vrlo dobar primjer spajanja strukturnih fondova i domaćih fondova E, to bolji primjer od zemalja EU 15 e, generiranje proizvoda i sustavi izbora e, mnoge su zemlje tu spomenule pomanjkanje kohezije nismo shvatili kako će to riješiti to pomanjkanje kohezije nismo našli nikakvih e, dobrih primjera e, provedbe. To još nije učinjeno. E, jačanje profesionalnog i administrativnog, administrativne potpore, podrške, ne znamo kako će se to učiniti. Nadam se da će to biti nešto to će se naći u sljedećem planu akcije. I na, na kraju potpora za razvoj kapaciteta među malim i lokalnim akterima. Zaključci e, područja teme kapaciteta. Iako imamo niz problema, ipak vidimo da iz prethodnih programskih razdoblja su se izvukla razna iskustva. Ljudi su naučili lekcije. Vidimo kako vlasti reagir, vidjeli smo kako vlasti reagiraju na naša pitanja. Tu imamo velike promjene e, kad to usporedimo sa prethodnim e, programskim razboljem. Mm, e, ovo programiranje iz više fondova, multifund programming, tu vidimo velika poboljšanja. Stvarna implementacija, iako fondovi i E, višestrukih fondovi postoji. Na kraju dana imamo još uvijek dva odjeljena od odjela koji se bave tim programima. E, centralizacija programa je također problem. Mm, u svakoj e, regiji imamo posebno tijele koje se bavi primjenom. Tu je došlo do poboljšanja na, na nacionalna e, državna uprava se još nije uvijek u svim slučajevima prilagodila e, zahtjevima novog programskog razdoblja. Ono što mi preporučamo za Europski parlament jeste e, E, neuvjetovanost Do two thousand do 2016. imamo vremena za primjenu akcijskih e, planova za ex ante uvjetovanost što još nije primijenjeno. To je jedna točka gdje trebamo e, pažljivo pratiti razvoj događaja. Moramo imati dobru komunikaciju s Europskom komisijom. Europska komisija ima dobar pregled mm, napredovanja akcijskih planova. E, to, o tome treba e, izvještavati na sastancima odbora i to redovno. Europska e, unija ima jedinice za kapacitete u akcijske planove sam već spomenula. I na kraju općenito govoreći komunikacija između Europskog parlamenta i Europske komisije e, se treba poboljšati. E, e, I Evropska, Europski parlament i komisija trebaju zajedno pratiti razvoj operativnih programa u primjenu programa treba naravno ubrzati e, e, početak e, primjene operativnih programa u prethodnom razdoblju je bio prepolagan to je trajalo tri godine i na kraju treba bolje upoznati razlike između administrativnih kapaciteta administrativni kapaciteti se ne mogu imenovati u svim državama članicama postoje razlike države članice eh, se eh, moraju eh, gledati pojedinačno ne možemo primijeniti isto mjerilo za sve nadam se da sam iznijela sve ono bitno hvala vam na pažnji Rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam na vašoj prezentaciji. Imamo studiju kaj njezine anekse, zbilja riječ o impresivnom dokumentu. I sada ću dati e, riječ članovima odbora za pitanja i sugestije. Gospodin Van Isteloroj, Čiku. I napravit ćemo popis. The floor is yours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 Zato što postoji odnos između onoga što je zacrtano u pravilniku i onoga što se zapravo događa u praksi. Vi ste se u nekoliko navrata pozvali upravo na to i zato s tim u vezi nekoliko pitanja. Pokušavam shvatiti metodologiju kojom ste dali ovu ocjenu. Vaša studija je kvantitativno vrlo dobra, ali možete li nam reći Postoje li zadovoljavajući kapaciteti? Možemo u nekim slučajevima zaključiti da je situacija dobra, međutim niste razgovarali s onima koji trebaju izvršiti ove programe. Razgovarali ste s onima koji su u vrhu, ali zanima me, jeste li razgovarali s ljudima koji eh, rade u gradovima, u školama, na sveučilištima? U kodeksu ponašanja je e, ono što je tamo istaknuto bilo nešto drugačije u odnosu na ono što je realizirano sa zemljama članicama. Ljudi se trebaju ponašati u skladu sa pravilnikom. To bi trebala biti jedna od najvažnijih stvari koje bismo trebali pratiti u ovoj vrsti politika. Drugo pitanje. Vidimo da e, se mnoge zemlje ponašaju izuzetno dobro. Na primjer, Poljska, koja je njezina tajna osim što tamo mnogo rade? Koja je njihova tajna? Potom stranica od 86 i 87. Kada je riječ o administrativnim kapaciteta, kapacitetima vidimo nekoliko natuknica. Italija se pojavljuje pet puta i svaki put se navode nekakvi problemi. Htio bih čuti nešto više o talijanskom slučaju. Zato što će ovaj odbor uskoro posjetiti tu zemlju. Posjetit ćemo ove regije koje ste, koje ste spomenuli u dokumentu. Govori se o javnoj upravi, o nedostatku sudjelovanja privatnog sektora, o nedostatku administrativnih kapaciteta u upravljanju fondovima. Koji je vaš zaključak? Jer ukoliko ste naveli taj aspekt, onda o njemu treba razgovarati. Sada kada ste analizirali ovaj administrativni kapacitet svih, da li je to, za ovu situaciju odgovorna faza planiranja? Trebamo vidjeti koliko upravljamo ovom situacijom i što je ono što moramo poduzeti. Hvala vam. Sljedeći govornik. Um, Vi ste u, u svom izlaganju iznijeli da je fluktuacija osoblja veliki problem i da neke zemlje imaju teškoće, imaju upravo zbog toga probleme. Mi znamo da zbog krize i proračunske štednje dolazi do smanjenja osoblja i sredstava E, da li to može štetiti e, kapacitetima država članica u primjeni kohezijske politike znamo da novi propisi e, imaju velike zahtjeve postavljaju velike zahtjeve na osoblje naravno trebamo kod osoblja tražiti i potrebne vještine i e, znanje e, što možemo napraviti da ovdje poboljšamo situaciju e, kako to smanjenje broja osoblja ne bi išlo na štetu implementacije programa kako možemo pomoći državama članicama da prebrode ove teškoće pomanjkanja i osoblja i sredstava Thank you. Thank Hvala vam, hvala na pitanju. Čiku. Hvala vam, predsjedavajuća. Studija koju nam je predstavila gospođa Hansa govori o kohezijskim politikama iznijela je na vidjelo čitav niz problema s kojima se mogu složiti počeši od administrativnih kapaciteta te ono što je vezano uz upravljačka tijela. Također zamijećeno je i da postoje slučajevi fluktuacije osoblja, nedostaci, slabosti. Ali to se vidi i u iskustvu, kompetencijama, mogućnostima da se osmisle operativni programi i projekti. Međutim, mislim da se moramo pozabaviti i sa konkretnim problemima u zemljama članicama. Spomenuo se talijanski slučaj. I htio bih reći nešto više o tim aspektima. Na talijanskoj razini jačanja administrativnih kapaciteta mora se uključiti u strategije i ciljeve i treba biti operativni instrument kojim se moram moći doći do onih odgovornosti i aktivnosti kojima se grade strukture, kojima se strukturiraju postupci koji trebaju biti jasni. Naime, postoji nedostatak koordinacije u odnosu na potrebne postupke, nema dijaloga između centralne vlasti, e, lokalne administracije i regija. potom tu primjećujemo i svojevrsni egoizam. Jer počeši od zemalja članica mislim da je temeljni problem onaj da se dođe do jedinstvenog europskog jezika. Vrlo često se e, postiže to da, ste, da je netko u vrhu prvo zato što se to shvatilo. To je recimo slučaj Poljske. Moramo gledati koji su prioriteti, strategije, e, ciljevi koje si Evropska unija zadaje u svoj svojoj ukupnosti i tek tada možemo shvatiti kako aktivirati ove preostale elemente. Mislim da je vrlo, vrlo važan element e, jasnoća i dovršenost analize. Vrlo često se recimo u Italiji to minimalizira. Vrlo je važan i postupak pojednostavljivanja procedura. Mislim da je to prioritet e, kada govorimo o jačanju administrativnih kapaciteta. Nacionalni operativni program Italije je po meni neodgovarajuć. On pokazuje da od strane e, centralne vlasti ne postoji vizija administrativnog jačanja koje traži Europska komisija. Ovdje bih naveo tri elementa koji su upravo tiču tog e, aspekta. To je nejasna uloga agencije za koheziju koja je osnovana prije godinu dana, ali još uvijek nije operativna. Nismo vidjeli transfer osoblja kako bi ona postala operativna. Potom komunikacija između centralne vlasti i regija. To je teškoća određivanja uloga, koja je uloga vlasti, koja je uloga regija, te potom slaba uloga vlade u odnosu na potrebnu inicijativu kojom bi se dokinule prakse iz prošlosti. Danas razmišljamo na isti način kao nekad, postupamo kao prije, a trebali bismo aktivirati čitav niz e, pravila, a imamo u članku 10 mogućnost da centralna vlast nadomjesti ulogu regije lokalnih e, vlasti u onom trenutku kada postoje određene ispunjavanje ciljeva. Po meni samo to nije dovoljno, te me zanima što nam gošća može reći koji su dodatni elementi koje je potrebno utvrditi da bi se riješili ovi istaknuti problemi. Thank Hvala vam. E, sljedeće imena popisu je Maletić. Zastupnica Maletić, izvolite. Uh, hvala vam, gospođo predsjedavajuća, hvala vam na ovoj studiji. Ona je vrlo sveobuhvatna, vrlo dobra. Ustanovili ste mnoge činjenice u mnogim područjima. I dok sam čitala, dok ste vi predstavljali studiju, primijetila sam da su zemlje članice prerano započele sa programskim aktivnostima u odnosu na komunikaciju Evropske komisije te smjernica koje su zadane. Ono što po meni nedostaje je činjenica da zemlje e, članice imaju zapravo različito stajalište prema kohezijskim kohezijskoj politici. To je riječ o razvojnoj politici, ne samo o investicijskoj politici. I zato je vrlo važno da se sa programiranjem započne i prije nego što stignu smjernice Europske komisije. Moraju osmisliti što je njima potrebno za razvoj, kamo trebaju investirati svoj novac, proračunski novac ali i novac iz kohezijske politike. Ukoliko budu razmišljali na taj način, onda kohezijska politika zbilja može postati razvojna, a ne samo ona koja se temelji na projektima. Zato mislim da nam je potrebno više komunikacije između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Kako bi se kako bi se potaknuli nacionalni parlamenti da sami promišljaju vlastiti razvoj, te da potom promišljaju o kohezijskoj politici i fondovima kao jednim od e, izvora financiranja. I tada bi stvari bile mnogo jednostavnije. Tada bi javna uprava radila na provedbi. Međutim, ako kohezijska politika bude paralelni proces na razini nacionalne vlasti, tada imam problema sa administrativnim kapacitetima, provedbom, i sa samom pripremom. Hvala vam. Thank you. Thank you very much. Hvala vam. Zastupnik Entelić. Thank you. Uh, I listened with interest. I know... S interesom sam slušao prezentaciju. Mnogo ste govorili o fondovima koji se daju zemljama članicama. Bilo bi dobro uh, ukinuti posrednike, koristiti vlastiti novac, ali govori se o integraciji evropskog aspekta u domaće planiranje. Ne znači li to dokidanje nacionalne neovisnosti ukoliko se ovo integriranje provede? I moguće će nas to dovesti do federalne države? To čini se da ste nešto s tim u vezi vi spomenuli, možda je bio lapsus. Ovo je, kao što znate, vrlo važno pitanje u Ujedinjenom kraljevstvu. govorili ste o, o gradovima, regijama, spomenuli smo Birmingham, pomoć u koheziji primijetit ćete da mi u Engleskoj imamo veliko protivljenje javnosti protiv ovakvih projekata. Vidjet ćete da je vrlo teško da pridobijete za ove projekte potporu engleske javnosti. Hvala vam, gospodin Jakovčić. <clears throat> Dobro jutro svima. Dozvolite mi da se ja uključim na način da ovaj, ocijenim ovaj dokument naravno zanimljivim i da eh, svakako na temelju njega možemo govoriti o nekim budućim potezima koje ćemo činiti. međutim postavio bih konkretna tri pitanja eh, autorici i autorima ovog dokumenta eh, u želji da naprosto čujemo principijelno da li imaju neka vlastita saznanja odnosno kako oni ocjenjuju ovo što ću pitati. prvo da li postoji evidentna razlika u efikasnosti kada je sustav centraliziran na nivou države ili decentraliziran kao što je u nekim slučajevima u nekim državama? da li postoji jasna slika koji je sustav efikasniji ili nije ili to ovisi samo i isključivo o pojedinačnoj situaciji u nekoj zemlji? drugo pitanje da li vi vidite negdje mogućnost pojednostavljivanja procedure za dobivanje sredstava jer stalno govorimo o tome da nemamo dovoljno ljudskih kapaciteta da e, su procedure komplicirane da nam nedostaje e, osoblje e, da li vi vidite mogućnosti pojednostavljivanja procedura u pojedinim segmentima kada govorimo o kandidiranjima za razne programe od strane E, korisnika sredstava ovaj, koje, su na raspolaganju za kohezijsku politiku. i treće moje pitanje je da li vi vidite mogućnost što je jedna od inicijativa koju smo e, recentno dali da se na nivou e, znači europske komisije stvori neka vrsta interventne jedinice ili što je maloprije kolega iz italije govorio o tome da se na nivou države napravi nešto interventno prema regijama koje ne znaju ili ne uspiju potrošiti novac ili ne uspiju kreirati programe dakle da li vi vidite potrebu da se i na nivou europske komisije stvori mogućnost jedne jedinice koja će biti na usluzi državama koje imaju većih problema u apsorpciji sredstava? moja tri pitanja pa ako mogu dobiti barem na jedno dvije odgovore. hvala. Hvala vam. Zastupnik Rope. i e, kad Hvala vam. Vjerujem da je vaša studija izuzetno važna, ona je i potrebna zato što moramo znati kako zemlje članice pripremaju provedbu programa u sljedećem programskom razdoblju. Čuli smo već određene komentare i sugestije. A vjerujem da će se preporuke slijediti, odnosno da će biti provedene. Rekli ste da one zemlje koje imaju snažne regije, odnosno zemlje koje su više decentralizirane, da su one nešto bolje. Obradili ste sedam zemalja, a Finska i Estonija su zemlje koje se tretiraju kao jedna jedinstvena regija. Zanimljivo čuti koje su razlike između Estonije i Austrije primjerice. Dakle, koja je razlika između zemalja koje imaju regije i onih koje ih nemaju? Ja sam sam bio uključen u provedbu programa u prethodnom programskom razdoblju u Litvi. I mislim da na osnovu tog iskustva možemo vidjeti gdje bolje surađujemo, kako djelujemo na lokalnoj razini, kako tu uključujemo lokalnu upravu, odnosno vidjeti koja je situacija kada one isključivo primaju naredbe od centralne vlasti. Mislim da je vrlo važno izravno uključiti dionike. Osim toga, zanima me jeste li u studiji vidjeli koja je uloga lokalne vlasti, jesu li one uključeno u pregovarački proces kada se priprema program za sljedeće financijsko razdoblje. Govorili ste potom o problemima, nedostacima, promjeni, fluktuaciji. Osoblja mislim da su to problemi koji se bilježe i u mojoj zemlji. Spomenuli ste i niske plaće, činjenicu da ljudi napuštaju svoje poslove u ovom sektoru nakon godinu, dvije dana pokušavajući naći bolja radna mjesta. Možda bi bilo dobro odrediti određena financijska sredstva za masu plaća. To bi nam omogućilo da zadržimo osoblje. Ne znam koliko bi nam vremena zato trebalo biti potrebno, ali trebali bismo se pozabaviti ovim pitanjima i vidjeti kakva je situacija u svih 28 zemalja članica. To bi nam omogućilo da dobijemo sveobuhvatnu sliku cijeline Europske unije, odnosno Europske unije u cijelosti i možemo tada vidjeti koja je zemlja na u kojoj situaciji vidjeli smo Poljsku kao dobro, dobar primjer, a spomenjali ste i Austriju, to bi po mene bilo jako dobra stvar. Sljedeći govornik. E, oprostite što sam došla malo kasno. E, pogledala sam malo ovaj dokument, ali mislim da imamo sličnu diskusiju kao pred sedam godina. E, ja sam već dugo u ovom parlamentu i neke se rasprave ponavljaju imamo uvijek premalo administrativnih eh, kapaciteta, nemamo kompatibilnosti između regija, eh, vlade i Europske unije. Eh, tu možemo moramo prvo pogledati stvari u našem vlastitom domu E, tako da se ne ponavljamo svakih sedam godina. Nije točno da regije ne žele europske fondove. E, to nije točno ni za Britaniju, ni za Birmingham. Regije žele taj novac jer vrlo su to često jedini investicijski fondovi za regije e, kako možemo povezati europske ciljeve i regije i kako to učiniti na relativno jednostavan način. Moramo se koncentrirati na srednjoročni pregled kako ne bismo svakih sedam godina onda mijenjali politiku i strategiju. E, sad e, smo počeli nešto gdje e, partnerstvo e, doprlo do mnogih ljudi. Ljudi to shvaćaju ozbiljno i e, mora se reći ne želimo opet sve mijenjati već ćemo ostati pri tome što smo definirali obnoviva energija istraživanje to je fokus Europske unije ali sve što se tiče administracije i tako dalje, to ne smijemo stalno mijenjati. Moje pitanje je, je li se tako nešto čulo i kod pripreme studije e, da u zemljama članicama postoji interes za e, stalnost stvari, da se stalno ne doživljavaju promjene Nadam se da mogu o tome nešto čuti. Hvala. Thank you, Mrs. Hvala, gospođa Demato, izvolite. Zahvaljujem i slažem se sa pristupom studije, naročito sa ocjenom, nažalost, Italije, jer je to nešto što potpuno stoji. Zamijetili smo da su loši administrativni kapaciteti štetni po kohezijsku politiku, naročito na praktičnoj razini, a posebice kada je riječ o tome kako državljani i sami doživljavaju našu dosljednost i sa gospodarskog i sa socijalnog stajališta. Mi, nažalost, zamjećujemo tu nesposobnost talijanske administracije i u novom programskom razdoblju. Htjela sam pitati, dakle, ne smatrate li da bi bila potrebna nova strategija koja bi bila usmjerena na rezultate, odnosno konkretnije, ne bi li možda trebalo produbiti ovu studiju kako bismo prepoznali najprikladnije elemente instrumenta monitoringa dakle kojima bi komisija mogla pratiti situaciju i također sredstva primjene europskog prava na e, javne natječaje što je važan problem u Italiji i također ne bi li se mogla razraditi studija sa novim pokazateljima sljedivosti e, izdataka u novim fondovima. Hvala. Uh, Hvala, sljedeći govornik. Nažalost, e, stigao sam kasno i nisam čuo cijelu prezentaciju, samo sam htio istaknuti nekoliko razmišljanja i koristit ću se Velikom Britanijom kao primjerom. Velika Britanija je potpisala sporazum o partnerstvu u krajem listopada i sada pristupamo razradi operativnih programa. Wells će razraditi svoj program do kraja ovog mjeseca, no nažalost u Engleskoj postoje još neki problemi, a to su posljedica promjena u strukturi, jer u Engleskoj smo prije imali agencije za regionalni razvoj, gdje su um, nadležna tijela bavila raznim izdacima. Sada su one ukinute i sada imamo 39 manjih organizacija koje se zovu lagovi. E, nažalost, one su vrlo male i nije sada jasno hoće li one imati taj kapacitet koji je potreban da bi upravljale strukturnim fondovima, a također postoji i e, problem odnosa između njih i upravnih tijela. Dakle, tu se nalazimo u čitavom nizu problema, naročito u vezi sa provedbom e, dogovorenih programa, naročito u zemljama članicama koje vrlo često mijenjaju svoju internu strukturu, kao što je to slučaj Velike Britanije. Dakle, moje pitanje Također, nešto, je li to nešto što se pojavljuje i drugdje, zato jer imamo razne zemlje članice koje stalno mijenjaju svoje unutarnje ustroj, naročito kada je riječ o upravljanju strukturnim fondovima i zanima me je li to prouzročilo velike probleme kada je riječ o provedbi dogovorenih programa. Hvala i posljednji hm, govornik koji se prijavio je gospodin Bogović. Lijep pozdrav. E, sam Ja sam eh, sa velikim zanimanjem eh, poslušao ovu studiju i ove točke koje ste vi istakli su simptomatske, to postoji također i u Sloveniji gdje postoji također određena mjera političke nestabilnosti u Sloveniji. U posljednjih nekoliko godina smo imali problema kao posljedicu različitih promjena i ja sam također radio na različitim mjestima. Prvo sam četiri godine bio gradonačelnik, onda sam bio ministar, onda sam bio zastupnik u oporbi i iz toga se vidi da je čitava politička scena vrlo nestabilna i te su promjene dovele do poteškoća i u provedbi programa iz prethodnog programskog razdoblja, a također to prozročuje probleme i na početku ovog novog programskog razdoblja. Također je od ogromne važnosti pitanje odnosa između različitih e, razina. Ja se slažem sa kolegom iz Nizozemske i zanima me je li to bilo predmetom e, istraživanja. Dakle, je li riječ e, o samoj provedbi tijela nadležnih za provedbu programa ili je riječ o samim korisnicima i bismo trebali njih saslušati kako bismo dobili globalnu sliku korisnici tih programa se nalaze u, često u poteškoćama zato jer e, zapravo Europska unija, Europska komisija postavlja vrlo složene zahtjeve i teško je objasniti ponekad ljudima što sve trebaju imati i koje sve uvjete trebaju zadovoljiti kako bi program bio odobren. To su problemi koji nastaju tijekom planiranja i pojavljivat će se i dalje u zemljama poput Slovenije, zato jer u mojoj zemlji u posljednjim godinama, i 2013. a i ove godine, kohezijski fondovi su nam omogućili da se oporavimo od krize, tako da se nadam da ćemo što prije moći usvojiti operativne programe kako bi i u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru mogli na sajti provoditi te programe. Hvala, gospodin Arimo. Hvala, lijepo, e, predsjednice. ova kohezijska politika i e, novac koji se tu upravlja je važan. To je općeniti je zaključak da u gotovo svim državama članicama dolazi do problema kod provedbe. U studiji ste ustanovili da e, nema dovoljno kontrole trošenja sredstava. O tome ću nešto reći. E, u studiji o zaštiti financijskih interesa Europske unije E, vidimo da je 2013. i 2014. došlo do niza prijevara. E, vjerujete li da broj tih e, slučajeva, tih nepravilnosti, tih prijevara, da je to posljedica loše provedbe? Da li je potrebna bolja ex ante analiza? bi li to moglo e, smanjiti broj prijevara i e, pogrešaka? Da li će e, broj nepravilnosti rasti ako do, budemo primjenjivali nova pravila provedbe? Sad imamo nove propise primjene da li su države članice upoznate da li su savladale tu lekciju ili ćemo vidjeti još dramatičan porast nepravilnosti. Imamo li eh, kakovih drugih pitanja, sugestija? Ne. Hvala. Sada ću dati priliku gospođi Hamza da odgovori na pitanja ukoliko je to moguće. Izvolite, imate riječ. Oh, I'm sorry. <laughs> Ispričavam se. Dakle, kao prvo, dozvolite mi da se osvrnem na pitanje metodologije. Ovo nije empirijska studija, zato jer nam e, proračun nije dopuštao da se obratimo korisnicama. Međutim, proveli smo brojne studije i raspolažemo velikim iskusom u vezi s onime što korisnici kažu o tome, e, tako da je to utjecalo na naše zaključke. Zatim, Namjera ovih studija je ugraditi ove preporuke u dokumente koji su povezani sa Europskim parlamentom. Imamo brojne preporuke koje bi se mogle prenijeti zemljama članicama i lokalnim i regionalnim vlastima. To ne bi stalo niti u stotinu stranica zato jer problem provedbe strukturnih fondova se ne može riješiti na ovoj razini, nego se može riješiti samo na razini zemalja članica na različite načine, a svaka zemlja članica je drugačija. Evo, to je ono što sam htjela reći o metodologiji. Polazište ove studije su bile brojne studije Digi Regio koje su bile sveobuhvatnije i imale su također empirijski pristup, a također osvrnuli smo se i na razgovore sa upravnim tijelima u zemljama koje su provodile ove programe. Također imamo i eksperte za evaluaciju koji su imali bogato iskustvo s time u vezi. Dakle, mi smo vjerovali da oni raspolažu također i vrlo konkretnim informacijama. I također treba spomenuti da je naš partner u ovoj studiji IPRC koji je istraživački institut u Velikoj Britaniji koji također e, ima veliku stručnost u ovom području i dobro poznaje čitavo sjeverozapadno područje Europe. Nasad ću odgovoriti na ova druga pitanja u onoj mjeri u kojoj sam ih razumjela. Dakle, kada je riječ o fluktuaciji osoblja i također o samim e, strukturnim fondovima i njihovom korištenju, pa o tome treba odlučiti svaka zemlja članica za sebe. U Poljskoj imamo također dugu tradiciju strukturnih e, promjena i Zapravo je Poljska trebala promijeniti svoj ustroj nakon pristupanja Europskoj uniji, a s druge strane u drugim zemljama imamo e, vrlo male e, proračune u usporedbi sa strukturnim fondovima i tu zapravo ne postoji e, potreba za promjenom ustroja zato jer to ne bi bilo opravdano ove zemlje članice sa manjim proračunom svakako trebaju ova sredstva i koriste ih, ali nisu spremne u potpunosti promijeniti svoje zakonodavstvo zbog toga. Kada je riječ o fluktuaciji osoblja, to je nešto što zapravo ima različite korijene. Prvi od njih je sadašnja gospodarska situacija. Možda sada imamo manju fluktuaciju osoblja, zato jer ljudi žele imati sigurnija radna mjesta u upravi, ali s druge strane imamo i nove upravne propise kada je riječ o zapošljavanju što znači da zaposlenici ne moraju imati ugovore na dulje od dvije godine. To su recimo e, nacionalni propisi u nekim zemljama članicama, tako da upravljačka tijela zapošljavaju ljude na dvije godine i nakon toga trebaju produljiti ugovor ili ljudi odlaze na druga bolje plaćena ili sigurnija radna mjesta. Dakle, postoji brojni razlozi za ovu izmjenu osoblja, a jedan od ovih razloga koji se pojavljuje u baltičkim zemljama je taj da tim ljudima nakon što provedu tri godine u upravljačkom tijelu, onda im konzultantska e, poduzeća nude nova radna mjesta. Dakle, lovci na glave dolaze i vrbuju ih za deset puta veće plaće. Naravno da upravljačka tijela na nacionalnoj razini se ne mogu natjecati s time. Kada je riječ o Italiji, koju smo spomenuli više puta, Italija je poseban slučaj. Tamo se provode brojne operativni programi i također e, regije su vrlo snažne u ustroju države. Moje osobno mišljenje da u ovom specifičnom slučaju da treba poboljšati komunikaciju između središnje razine i regija, a naročito u Italiji regije treba vrlo izbliza pratiti, naročito u postupku provedbe. Također, tematska koncentracija novog programskog razdoblja je pripomogla u usmjeravanju, ciljanju projekata i spriječila je raspršivanje projekata u regijama, naročito u nekim zemljama članicama, recimo u operativnim programima su već spominjani konkretni projekti, tako da su se pojedine zemlje koje su to učinile mogle usredotočiti na te konkretne projekte. Također, ono što pomaže sa strane Europske unije je ex ante uvjetovanost koja je bila izložena kritikama u mnogim zemljama, no ipak e, to je sredstvo koje osigurava bolju stratešku usmjerenost strukturnih fondova ako se oni provode na pravi način i ako komisija pomogne tim e, zemljama da se dobro organiziraju. Um, regarding the question about the interviews expressing the need to Kada je riječ o stabilnosti uzraja i također upravljačkih tijela, da to je istina. Mnogi su se žalili da se stvari mijenjaju i također e, da stupaju na snagu novi zakoni umjesto starih, ali ja nisam e, zamijetila velike razlike u strukturnim promjenama. E, čak i kada su operativni programi smanjeni, tu trebam naravno izuzeti Veliku Britaniju, odnosno Englesku koja je provela veliku strukturnu promjenu, ali u drugim zemljama promjene na upravnoj razini zapravo nisu duboko zahvatile u sustav. Dakle, u osnovi je sustav više manje ostao isti. Korupcija. Čini mi se da europski programi dobro provode evaluacije u Austriji nisam upoznata sa drugim e, izvorima sredstava u kojima se provode toliko temeljite evaluacije, jer u drugim nacionalnim i regionalnim izvorima financiranja se ne provode toliko daleko sežne evaluacije. E, to je vrlo dobra praksa evaluacije europskih fondova što bi trebalo primijeniti također i na druge fondove. Znam da recimo u Austriji smo vodili brojne rasprave o tome i nije sve povezano sa korupcijom. Zapravo postoje i čisto nenamjerne pogreške. Da, zamijetila sam da postoje problemi, no nije sve nešto što možemo pripisati korupciji, a osim toga imamo i kontrole prve razine i druge razine, i kontrole i samih korisnika i upravljačkog tijela. Tako da same zemlje članice iznalaze načine na koje će koristiti europske fondove, odnosno primjenjivati ih. Tu moram biti oprezan, Mislim da ne postoje velike promjene u odnosu na prethodno razdoblje. Doista mi se ne čini da je tako. Aha, da, i javna nabava. mislim da to nije problem na europskoj razini, nego je problem na razini zemalja članica. Čak i u nekim zemljama članicama imamo također regionalne propise o javnoj nabavi. I to povećava problem. U nekim zemljama članicama imamo korisnike E, koji se natječu u postupcima javne nabave u vrijednosti od 500 eura, što zapravo komplicira stvari i e, na neki način ljudi mogu zaobići ove propise o javnoj nabavi. Recimo u Austriji se promijenio postupak javne nabave kako bi e, poboljšao cijeli sustav. Mislim da e, treba bolje prilagoditi postupak javne nabave u svakoj zemlji članici. E, imamo zapravo drugu studiju o e, pitanju javne nabave i također o različitim pristupima u svakoj zemlji članici u ovome pitanju. Što još? Ja, I don't think there is any regarding the centralized and kada je riječ o centraliziranom ili regionalnom pristupu, pa ne možemo reći da je regionalni pristup teži od centraliziranog. Recimo u Poljskoj imamo centralizirani, e, pardon, regionalni pristup, ali nije ništa bolje od centraliziranog. Njemačka ima regionalni pristup koji je potreban u velikim zemljama. S druge strane, Estonija i Latvija su manje zemlje i ne čini mi se da bi bilo potrebno uvoditi ovdje regionalni pristup i isto vrijedi i za Austriju. U Estoniji, ispravite me ako griješim, ali čini mi se da tamo ne postoji snažan federativan sustav kao u Austriji. Dakle, tu nije lako centralizirati, ali recimo mm, centralistički pristup u Austriji je dobar korak ka učinkovitijem programiranju, zato jer je proračun toliko mali da ga nema smisla dijeliti na osam dijelova. Mislim da je zapravo to više pitanje učinkovite provedbe proračuna i na kojoj razini nego da je riječ o ovoj opoziciji između regionalnog i centraliziranog pristupa. Ok. Is that... Thank you. Thank you for... U redu, hvala vam na komentarima, a sada predajem riječ predstavnicima komisije. Gospođa Perin ili gospodin Bojman. E, hvala, gospođo predsjedavača. Ja sam Vojmanze e, i načelnik sam e, jedinice za planiranje kapaciteta u Digi Regio. To je nova jedinica koja postoji godinu i pol. Želim zahvaliti kolegici na studiji koja je iznijela dosta zanimljive zaključke i preporuke koje možemo iskoristiti u svom radu, ali mm, također neke od istaknutih elemenata e, smo već uzeli u obzir i time se bavimo. No, da se vratimo na postupak pregovaranja za partnerske sporazume i operativne programe i na našu ulogu u tome. Dakle, mi smo razmatrali sve sporazume o partnerstvu i operativne programe, naročito kada je riječ o izgradnji administrativnih kapaciteta i upravljanju sredstvima. Dakle, nije to modernizacija uprave, nego se usredotočimo upravo na upravljanje sredstvima. Kada je riječ o e, partnerskim sporazumima, zemlje članice smo zamolili da iznesu jedan e, strateški cilj, odnosno da nam ukažu na uska grla u prethodnom programskom razdoblju i kako to namjeravaju riješiti. One zemlje članice koje su uvele značajne izmjene poput Velike Britanije, ali također Francuske, Češke i Mađarske, njih smo pitali zašto su uveli te promjene i što očekuju od njih. Zatim smo primijenili standardizirani konceptualni okvir koji se sastoji od tri stupa. Dakle, ako želimo ojačati administrativne kapacitete, trebamo kao prvo analizirati strukturu upravljanja programima, dakle broj programa i unutar programa gdje se nalazi upravljačko tijelo i e, kako se, e, se međusobno povezuje. Zatim, e, drugi aspekt koji smo razmotrili su ljudski resursi, naročito u zemljama članicama koje su ušle u Europsku uniju nakon 2004. godine. One su imale visoku fluktuaciju osoblja i njih smo pitali e, koje će mjere primijeniti za e, zapošljavanje i za zadržavanje ljudi u organizaciji. Zatim, treći stup su popratni sustavi i alati, recimo sustavi praćenja, evaluacije, druge studije poput ove i kako mogu iskoristiti ta sredstva za jačanje administrativnih kapaciteta. Međutim, e, zaključeno je da ne možemo riješiti administrativne kapacitete, time ćemo zaposliti više ljudi. Sva tri, e, tri stupa treba e, istovremeno i jednako jačati i uz to treba još razmotriti i čitavo pitanje upravljanja. Dakle, programi ne djeluju u izolaciji, u vakuumu, nego u političkom kontekstu. Dakle, treba razmotriti politički ustroj zemalja i to se nadovezuje na komentare o političkoj nestabilnosti i također na pitanje korupcije. Razmotrili smo 27 od 28 eh, partnerskih sporazuma, sada se bavimo operativnim programima i nastojali smo prenijeti poruke iz eh, partnerskih sporazuma u operativne mjere i programe. Ključni alat kojim se e, služimo ovdje je tehnička pomoć koja je dostupna u programima i želimo se odmahnuti od presudnog pristupa gdje se tehnička pomoć e, smatrala paušalnom svotom za upravljanje programima čime su se zemlje članice mogle diskrecijski služiti. Međutim, sada se više usredotočujemo na uska grla koja su prepoznata. Postoji nova uredba, odnosno novi članak u, e, u uredbi od, e, gdje se traže zemalja članica da uvedu mjere za suzbijanje prijevara i korupcije. Također, praćenje eksante uvjetovanosti. Ako zemlje članice žele provesti e, akcijski plan zato jer eksanta uvjetovanost nije ispunjena, treba razmotriti gdje se može primijeniti tehnička pomoć kako bi se riješio taj problem. Evo, o time želim reći da je sve usredotočenije. Također, veliki dio tehničke pomoći odlazi u um, zapošljavanje osoblja. Mi smo također proveli studiju o tome kako se tehnička pomoć koristi za um, izdatke za plaće i zaključili smo da sve zemlje članice koriste tehničku pomoć za sufinanciranje plaća. I tu bismo htjeli imati jedan strateški pristup, naročito za velike korisnike i tu vidjeti koliko ljudi zapošljava, u koje se organizacije oni izmještaju, kako bismo imali jedan e, više strateški pristup e, kadroviranju. Dakle, to radimo u pregovorima o nove generaciji operativnih programa i uz to mi kao jedinica radimo na brojnim konkretnim inicijativama koje se bave problemima u vezi sa javnom nabavom. Organiziramo seminare za upravljačka tijela, za e, tijela za e, certificiranje izdataka i također organiziramo i radionice o mjerama za suzbijanju prijevara i korupcije u zemljama članicama. Evo, to su neki primjeri e, onoga čime se bavimo i hvala vam na pozornosti. Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala na predstavljanju ove studije, na komentarima i na doprinosima komisije. U sljedećim mjesecima ćemo i dalje nastaviti pratiti situaciju i pratiti pregovore između zemalja članica i komisije i naravno vratit ćemo se na rezultate ove studije i razmatranju situacije u svakoj zemlji po pitanju ovoga o čemu smo upravo raspravljali. Hvala vam lijepa. Sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. A to je Godišnje izvješće za 2014. o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Borba protiv prijevara. Odbor za nadzor proračuna sada razrađuje vlastito izvješće kao odgovor na izvješće komisije za 2013. godinu o zaštiti europskih financijskih interesa e, i borbi protiv prijevara. Naš izvjestitelj je gospodin Arimon. Odbor za proračun je zatražio od našeg odbora da podnosi amandmane do 8. studenoga, što je bio dosta kratak rok. Jedini način da se to učini bio je da se proslijedi nacrt izvješća svim članovima odbora i za sada nije bilo moguće do današnjeg sastanka izraditi prijevode na sve jezike. Zbog toga ste nacrt mišljenja zapremili na engleskom jeziku. Prijevodi će e, biti dostupni do 7. studenog. Predlažem e, sljedeći hodogram za naš rad na ovom mišljenju. Dakle, zaprimili ste prevedenu, e, zaprimit ćete odnosno prevedenu verziju ovog nacrta mišljenja do 7. studenoga i mogli bismo E, nacrtati rok e, za ulaganje amandmana do četvrtka 13. studenog u 12 sati, što znači tjedan dana od zaprimanja prevedenih verzija. To će biti konačni rok za ulaganje amandmana. I u ovom e, slučaju moći ćemo onda glasovati u mišljenju na sastanku odbora regiji 3. prosinca. Evo, to je prijedlog, a sada dajem riječ gospodinu Arimonu. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Današnji izvještaj se tiče e, izvještaja komisije o suzbijanju prijevare za zaštitu financijskih interesa Europske unije. To je vrlo zanimljiv dokument, sastoji se od mnogo stranica, već ste to rekli. Tu moramo vrlo žurno raditi jer odbor za proračun će e, dati svoje stajalište o tome e, u vrlo kratkom roku. E, to imamo vrlo malo vremena za podastiranje amandmana ja ću vam ukratko izložiti što, u ovom, što sam pokušao e, napraviti u ovom kratkom prikazu. Naravno, odbor može onda dati svoje primjedbe i dodatke. E, zaštita e, od prijevara i korupcije, to je pravilno postupanje sa europskim fondovima, to je vrlo razumno E, onaj koji upravlja europskim novcima treba imati i vjerodostojnost. E, on mora čuvati vjerodostojnost Europske unije. Moramo e, znati naravno da tu postoji sukob interesa između država članica Europske unije. Država članica nije nužno sklona tome da E, nepravilnosti e, koje se događaju prijavi, a direktna posljedica toga je da su statistike vrlo loše ili da se sredstva e, gube, dolazi do utaje E, e, stoga naš odbor mora se staviti kao e, prioritet da te nepravilnosti budu što ranije otkrivene i stoga moramo izvući i zaključke. To doprinosi tome da se slika Europske unije koja je sada malo negativna, da će se ta slika poboljšati moramo stalno brinuti za to da 20, e, imamo 23 milijardi neplaćenih računa. To doprinosi ovoj lošoj slici e, i percepciji Evropske unije. Moramo poboljšati zaštitu e, financijskih interesa Evropske unije. Zemlja, novac koji su nam povjerile države članice mora doći u ruke dobrih upravljača. E, naravno znamo da se proračuni stalno e, režu, pa je još važnije da s novcem postupajemo razumno i na vjerodostojan način. E, oni koji se gledaju taj izvještaj, ja sam sam pravnik, onda si moram postaviti temeljna pitanja što su financijski interesi Europske unije, koja je tu definicija, kako definiramo prijevaru i a kako definiramo nepravilnosti, to se u izvještaju dijeli. Imamo s jedne strane prijevaru, a s druge strane nepravilnosti koje se ne definiraju kao prijevara. A, E, ako pogledamo onda e, e, prijedlog komisije iz 2012. onda tu se definira prijevara. U uvodnu ovog prijedloga komisije se nabrajaju razlike između 28 država članica i njihovih definicija prijevare. I i koje mogućnosti akcije postoje u tim državama članicama. Vidimo da u 28 država članica imamo 28 raznih definicija i rješenja. Prema tome, u mojim očima je to veći problem. E, ciljane mjere se mogu poduzeti samo ako govorimo o istoj stvari. E, stoga moramo imati ujednačene definicije. E, usprkos ovoj raznolikosti i nejedinstvenosti parametara, e, izvještaj se zasniva na brojkama iz 2013. Sada ću u jednom, e, jednoj sintezi e, dati te brojke. 2013. smo imali e, sve ukupno 16.000 tisuća nepravilnosti i prijevara. To daje 2,14 milijardi eura ta, ta brojka je relativno niska kad je usporedimo sa proračunom, ali to je ipak ogromna svota. Imamo razne postotke između prihoda i rashoda. E, ovi izvještaji se rade godišnje i tu se vrše usporedbe ako usporedimo 2013. sa 2012. E, onda vidimo da su 2013. E, te nepravilnosti i prijevare e, porasle za 12%. S druge strane, to je začuđujuće, smanjuju se svote prijevara ili za 36%. S jedne strane imamo 17, plus 17%, a s druge strane minus 36% kohezijska politika je u ovom izvještaju, ovdje, ovdje govorimo samo o kohezijskoj politici, a ne o drugim e, područjima. Tu imamo najviše broj nepravilnosti. Komisija je u svojem izvještaju e, napravila razliku između prijevare i nepravilnosti. Prijevara se radi s predumišljajem, e, uprava ili netko tko dobije taj novac ima namjerno Eh, iskrivljuje stvari eh, i falsificira dokumente. Toga je bilo 321, 126 eh, milijuna eura, a s druge strane imamo nepravilnosti, to je greške koje čini uprava E, tu govorimo o kapacitetu država da implementiraju kohezijsku politiku. E, to je povezano s tim da države članice ovu kohezijsku politiku krivo e, provode i time nastaju grešku. Tu imamo ukupnu svotu od 472 milijuna eura 1,2 milijarde eura. To je mnogo novca. U usporedi sa 2012. što se tiče kohezijske politike došlo je do povećanja od 14% i prijevara i nepravilnosti. U oba slučaja je iznos pao. E, imamo, vidimo istu tendenciju prijavljeni e, slučajevi se povisuju, povisuju, ali iznos pada. Postavljamo si dakle pitanje što to znači ako se više prijavljuje. E, da li to znači da su mjere koje su poduzete kako bi se te financijski interesi e, EU-a zaštitili, da je to dobro i stoga država članica ne okljeva da prijavi E, nepravilnosti i prijevare i stoga se više prevara otkriva ili to znači da države u stvari e, imaju više grešaka u implementaciji programa. Prvo bi bila dobra vijest, a drugo bi bila loša vijest. To bi značilo da država članica umjesto da se poboljšava u upravljanju europskim novcima, stalno pada, stalno e, postaje lošija i tu treba poduzeti mjere. Iz izvješća vidimo da odgovor na to pitanje nije lagan. E, u, u pripremi stajališta sam primijenio e, opća načela prvo što trebamo napraviti jeste kad govorimo o nepravilnostima, to jest počinjenim e, e, greškama 400, e, greš, tu treba poboljšati provedbu, implementaciju. Ex ante evaluacija mora biti poboljšana kako bismo E, smanjili e, nepravilnosti. A kad govorimo o prijevari, govorimo o tome da e, je tu uključena kriminalna energija, korupcija. Tu smo imali malo korupcije u kohezijskoj politici. Kad govorimo o prijevari, to je drug, drugšija stvar nego korupcija ali kako možemo postići da smanjimo prijevaru e, da e, se e, smanji ta količina kriminalne energije u kohezijskoj politici tu moramo pojačati vanjsku kontrolu komisija je u tom smilu posljednjih nekoliko godina podastrla prijedloge u pravom smjeru te su mjere ispravne E, uspostavljanje koordinacijskih mjesta od strane olava ove anti-fraud coordination services, one moraju biti osnovane u svim državama članicama kako bismo imali e, povezanost između olafa i država članica e, i regionalnih jedinica država članica. To treba ispravno funkcionirati kako bismo dobili ispravne podatke. E, države članice moraju znati kako prikupljati podatke, kako ih prijavljivati. Druga mjera, a to je ono što sam rekao u uvodu, trebamo imati jedinstvenu e, definiciju korupciju i nepravilnosti. E, samo ako to imamo, onda možemo suzbijati prijevaru tu također imamo e, e, e, prijedlog 363 iz 2012. Tu imamo definiciju prijevaru i kaznivih postupaka. To smo prihvatili u prvom čitanju u travnju 2014. Time možemo smanjiti prijevaru. A Treće, to je vrlo sporno, mm, parlament je odobrio ovu mjeru u e, ožujku 2014. 14. E, tu trebamo imati državnog odjetnika koji se konkretno bavi e, zaštitom financijskih interesa Europske unije. Ako budemo imali ove vanjske kontrole, poboljšanje vanjske kontrole, onda ćemo moći smanjiti e, broj prijavljenih e, prijevara. Vanjska kontrola vodi i tome da su sukobi e, interesa prijavljeni. A i te slučajeve možemo smanjiti suradnja između Europske unije i država članica, to jest država članica i Olafa, ona treba biti poboljšana. E, sve to stoji u mojim dodatku, u mojem stajalištu. E, gospođa predsjednica je već rekla da amandmane treba predati do 13. prosinca to, to on o tome će se glasati u odboru za proračune. E, glasanje e, se e, je 3. prosinca 2014 a onda u, na plenarnoj sjednici će se o tome glasati u veljači 2015. Ja zahvaljujem tajništu e, na suradnji. Ovo je trebalo završiti u vrlo kratkom roku. E, molim kolege da, i kolegice da sudjeluju u raspravi i to intenzivno. E, da, želio bih da mi date svoje primjedbe, svoje komentare kako bismo poboljšati ovo stajalište. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam. Hvala vam na prezentaciji. Kolege iz odbora već imaju nacrt dokumenta na engleskom. Primit ćete prijevode do 7. studenog i da ćemo imati vremena za amandmane do 13. studenog. Sada imate pravo na riječi, već imam nekoga na popisu, tu je kolega Blanko Lopez. Eh, muchas gracias. Eh, en la lucha contra el fraude... Hvala vam. U borbi protiv prijevare ono što je važno je da ona bude kontinuirana. Ovdje vidimo neke podatke koji nas mogu navesti na optimizam, koji vidimo da mali broj nepravilnosti zapravo koje su pronađene 38% manje u odnosu na prethodnu sličnu analizu. Međutim, vidimo povećanje brojeva slučajeva, što nije pozitivno. Također vidimo da kohezijska politika nije sektor u kojem je pronađen najveći broj nepravilnosti. Mm, one koje su pronađene, utvrđene su zahvaljujući mehanizmima kontrole koje predviđaju evropski propisi. Međutim, ne vidimo velik napredak u vremenu koji je potreban da se prijave slučajevi prijevare. Međutim, s druge strane, pozitivan je ovaj napor koji pokazuje Europska komisija. Potrebno je također da stupe na snagu nove administrativne i zakonodavne mjere kako bismo se još učinkovitije borili protiv pokušaja prijevare. Mislim da komisija treba nastaviti boriti protiv lošeg upravljanja javnim novcem te da treba nastaviti e, predlagati poboljšanja koja će zasigurno proizaći i zaključaka ove rasprave upravo kako bi se mogli boriti protiv prijevare sve, sve dok ne uspijemo u tome da niti jedan cent europskog novca ne ide onima kojima nije namijenjen. Ovo je osjetljivo razdoblje. Traže se velike žrte od naših građana, režu se socijalna prava, gube se radna mjesta i to od nas zahtjeva da upravo mi predvodimo borbu protiv prijevara. Potrebna je veća transparentnost u korištenju e, javnih sredstava. To pred nas postavlja pravi europski izazov u kojem mi trebamo pokrenuti veće svote javnih e, sredstava, a istovremeno moramo dokazati da dobro upravljamo postojećim fondovima. I zato insistiram, trebamo biti puno stroži precizniji u ostvarivanju rezultata. Imamo neke pokazatelje koji nam, kao što sam rekao, pokazuju poboljšanje u odnosu na prethodno, prethodno e, programsko razdoblje. Hvala vam. Idući govornik. Sa zanimanjem sam saslušao ovo izlaganje i dobro je čuti da se situacija pokušava poboljšati. Međutim, kada je riječ o nacionalnoj vlasti, o lokalnoj vlasti, pa sve do ovdje vidimo da se pojavljuju slični problemi kada je riječ o upravljanju. Možete i zaključiti da što je veća vlast, da su to veći problemi. počinje se od koncepta da postoji Um, javni novac. I tu počinju problemi. Međutim, govorimo o 2,4 milijarde eura koje su predmet nepravilnosti. I vidimo da su kohezijski fondovi upravo najveći izvor nepravilnosti. Govorimo o 15 posto. Mm, najgore riječi koje možemo čuti u Engleskoj su ja sam iz vlade i želim pomoći. Mislim da to nikad nije rješenje, to je zapravo uvijek dio problema. Ja ću se bolje pozabaviti tekstom ovog dokumenta, to nešto plaši, kao ured javnog tužitelja koji se tek treba e, formirati, koji će se baviti prijevarama diljem Europske unije. To se mora jako dobro osmisliti. Kratkoročno moj odgovor ne. Ne, ni pod kojim uvjetom. Thank you. And now Mr. Luer. Hvala vam, kolega Luer. Uh, thank you, man chairman. Just to, uh, two points. Hvala vam. Imam dvije primjedbe. Prvo se tiče ureda Europskog javnog tužitelja kao što je rekao moj kolega, to je nešto čime se protive gotovo sve stranke u Ujedinjenom kraljevstvu, bilo glasno ili potiho. Ali s obzirom da se želimo iskreno pozabaviti borbom protiv prijevare, ne bismo trebali gubiti vrijeme na osnivanje ovom, ovog ureda za koje ne postoji slaganje svih dionika. Međutim, kada govorimo o razlici između prijevare i nepravilnosti, će o jako različitim pojmovima. Nepravilnosti mogu biti jako ozbiljne, a mogu biti poprilično bezazlene. Mogu se pripisati i različitim tehnikama istraživanja ovih vrste postupaka. Tako stvari ne stvaraju između ostalog i velika kašnjenja štete evropskim fondovima. I štete onima koji se prijavljuju za projekte koji dolaze iz nevladinog sektora. Govornik je govorio o važnosti namjere, ali i nenamjerne. Kod nenamjernih nepravilnosti postoji razlika između pogrešaka, a to je često, tu često dolazi do pogrešaka od onih sa strane onih koji financiraju. Postoji razlika između pravilne provedbe koju ste spomenuli i razlika na računovodstvu u postupku javnog natječaja ne dovodi nas nužno sve do istog zaključka. Dolazi do loše provedbe i novac za jedno koristi se za drugo i tu bi trebalo napraviti veću razliku koja je sad navedena pod naslovom nepravilnosti. Neke su jako važne, neke nisu toliko bitne i zapravo su prava prijevara. Ne znam može li ovo izvješće navesti razlike između ovih tehničkih nepravilnosti i stvarnih nepravilnosti, što sam upravo sada navjela. Međutim, mislim da bi ta razlika trebala biti vrlo jasno navedena za iduće programsko razdoblje, tada se možemo zbilja koncentrirati na prave slučajeve prijevare i zamolio bih da mi se razjasni je li moguće napraviti to razlikovanje. Dakle, napraviti preporuke ne samo za slučajeve prijevare, već i za one koji koriste ove sredstva da ne čine nepravilnosti. Thank you. Thank you very much. Hvala. E, riječ ima zastupnik Škrlec. drage kolegice i kolege e, prije svega pozdravljam pojačani napor koji je komisija uložila u otkrivanje prijevarnih radnji u razdoblju od. two thousand and nine do. two thousand and godine e, vjerujem kako je nama u odboru za regionalni razvoj iznimno važno očuvanje integriteta kohezijske politike u financijskom smislu. iz dokumenata komisije e, jasno se može iščitati kako je broj prijevara porastao no apsolutna vrijednost prijevara je manja. E, ja sam tu optimističan pa ne vjerujem da je zapravo e, se pružila prilika da se poveća broj prijevara nego da ovo zapravo ukazuje na jačanje sustava revizije koji treba nastaviti jačati i dalje u budućnosti. smatram da svoju pozornost trebamo usmjeriti na službe za usklađivanje borbe protiv prijevara AFKO, i trebamo zahtijevati harmonizaciju i standardizaciju ovih službi u cijeloj uniji. nedopustivo je da njihove zadaće i kompetencije variraju kroz države članice. ključno je da im se omogući jači nadzor i bolja provjera. potrebno je iskoristiti postojeće uspostavljene sustave poput spomenutih službi te u potpunosti iskoristiti njihov potencijal. E, također trebamo dobro promisliti o razvijanju novih institucija zbog presedana postavljenih od pojedinih država članica. prije novih institucija ključno je koristiti postojeće ojačati njihove kompetencije a time i učinkovitost tih istih institucija. hvala lijepa. Hvala vam. Hvala vam. Ja bih e, zahvalila izvjestitelju na ovom vrlo dobrom izvješću. Tijekom prezentacije izvješća naveli ste ex ante evaluaciju da, koja je vrlo važna za smanjenje broja nepravilnosti. Tu se slažem s vama. Također ste naveli potrebu odgovarajućih e, definicija Također mislim da je im potrebno imati jasan sustav i potrebne jasne definicije koje neće omogućavati dodatne interpretacije jer upravo tu susrećemo teškoće. Također mislim da trebamo navesti potrebu za prevencijom i obrazovanjem. To je od ključne važnosti za smanjenje broja nepravilnosti. Imam brojne primjere iz prakse u kojoj su korisnici činili nepravilnosti kojih nisu bili svjesni. Daću vam jedan primjer koji je vrlo čest. U proračunu projekta je stajalo da, da će konačni korisnici kupiti e, vrata i drva, znači njene od drva, a na koncu su korisnici kupili one aluminijske, dakle bolje kvalitete za manje novca. I korisnici su bili sretni što su mogli kupiti nešto što je bolje kvalitete za manje novca, ali na koncu kada su e, bili podvrgnuti prije, e, kontroli, onda je u izvješću stajalo da su loše iskoristili sredstva. Dakle, to je bilo zabilježeno kao nepravilnost i korisnici su trebali vratiti novac. Dakle, tu imamo dvostruki problem. Prvo imamo nepravilnost u sustavu i potom imamo korisnike koji gube povjerenje u korištenje europskog novca i način na koji se on troši. Mislim da to, imamo, da to primjer nedostatka obrazovanja, odnosno usavršavanja i komunikacije. Hvala, gospodin Zele. Hvala lijepa, gospođo presjedateljice i kolegi ali na vrlo dobro obavljenom poslu. On je napravio nešto vrlo važno, on je E, pokazio koliko imamo različitih definicija e, što je neprihvatljivo. A imamo e, greške, prijevaru i korupciju. To su različite stvari. Ono što vidimo u kohezijskoj politici to su uglavnom greške. Ne znamo kako su modaliteti natječaja a, dolazimo do teme o kojoj smo prije razgovarali. Upravljački kapaciteti u kohezijskih politici, što se pokazuju i u e, izvještaju, vidimo često mijenjanje osoblja, mijenjanje odgovornosti, nejasnoće u odgovornom e, osoblju i tada nastaju greške. To nije prijevara na drugom mjestu smo već vidjeli e, da se e, e, u, do prijevari dolazi kod poljoprivredne politike. To u kohezijskoj politici nije slučaj. Tu imamo greške jer, se, jer ljudi ne poznaju dovoljno propise. To treba istaći. I to je kolega Arimun vrlo dobro napravio u svom izvještaju E, nešto drugo, vidimo, e, to su rekli i kolege, e, to da li se kohezijska politika smisleno primjenjuje. To je stvar država članica. To, to se često kritizira. Recimo negdje se gradi zračna luka u koju sliječe dnevno po jedan avi, avion. Te stvari e, treba e, više uzeti u obzir ovdje. Dakle, smisleno korištenje e, sredstava koje nam daje kohezijska politika. Ako ovdje prihvatimo prije, prijedloge kolege Arimona, ako imamo recimo vanjsku kontrolu, kontrolu s trećih mjesta, kao što se već radi u poljoprivredi, onda mislim da možemo dalje na minimum smanjiti ovakove slučajeve e, grešaka. E, a naravno i e, državni odjevnik tu mora imati posla ovo što vidimo u nekoliko posljednjih godina jeste da na, na mnogim mjestima nemamo pravo osoblje, nemamo osoblje sa dovoljno e, znanja i iskustva. I to stalno tražimo ovdje. E, e, simplification, pojednostavljivanje propisa a ne da imamo gomilanje raznih propisa koje onda čine situaciju mnogo težom. Hvala vam. E, gospodin Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Het is in het Engels, maar ik spreek in het Nederlands. Dat kan wel, denk ik. De... Ja ću govoriti ovdje holandski tekst koji ovdje imamo je vrlo dobar, ali moramo, e, gospodin Arimon je e, sada ovdje. Imali smo i jednog drugog izvjestitelja na istu temu. Svi su ukazivali na to koliko su već napori učinjeni. Evropska komisija imala određene prijedloge, e, ti su usvojeni vidimo da e, se često prijevare iskazuju kao e, nepravilnosti. To je tako i u državama članicama. Ja bih e, volio da ovdje korake koje smo već poduzeli pojačamo da akcijske programe treba sada analizirati, vidjeti koliko su uspjeli. E, tu se ide više i u detalje i onda se otkrivaju više prijevara. E, imamo novu uredbu. U novoj uredbi imamo neke promjene koje omogućuju da imamo rano otkrivanje e, prijevare Um, želimo tematsku koncentraciju um, um, imamo uh, recimo gradi se neki most koji uopće nije potreban to je krivi pristup imamo uh, sporazume o partnerstvu koji su vrlo direktni tu trebamo uh, istraživanje moramo e, imati e, znanje, održive projekte. Tu e, imamo mnogo bolje vodstvo i to je vrlo dobro jer inače ne možemo u, uopće napredovati u kohezijskim fondovima. Za dvije ili tri godine bilo bi dobro da imamo nove izvještaje koji su još detaljniji mm, da rezultati e, provedbe raznih e, fondova e, ako nisu postigli smanjenje CO2 onda ih treba smanjiti na to trebamo misliti i gospodin Arimo je rekao E, da treba osnovati ured e, europskog javnog odvjetnika. Ako imamo e, instrumente kao, koje sada već imamo, ako ih dobro koristimo, onda trebamo se zapitati trebamo li još jedan organ koji će raditi istu stvar. Time nećemo ništa dobiti. Doći će oni pred sud koji su priznali prijevaru, ali imamo i druge, druge instrumente. E, e, službena prijava o financijskih interesima, e, sufinanciranje i tako dalje, to je još daljnji instrument Države članice moraju potpisati da ono što ovdje stoji da se to ispravno primjenjuje. To naravno ovisi o kulturi određene zemlje, kulturi ponašanja. Neke zemlje jednostavno puštaju da stvari idu svojim e, tokom. E, nova povjerenica je rekla nulta tolerancija ali moje pitanje jeste da li ovdje trebamo e, još jedan organ koji će se zvati Ured Europskog javnog odvjetnika. Mm, mm, podijeljeno menadžmenu bi to bilo dobro, oni bi to volili. E, međutim, ja ovdje tražim e, više jamstva da se to Eh, dobro provodi. Eh, ne trebamo eh, deus ex machina novi organ ako on nije smislen. Vijeće mora da ovdje dati svoju potporu. Velika većina vijeća to ne želi. Onda se radi i o jačanju napora parlamenta. E, u to nisam uvjeren da mi to trebamo. E, moramo e, najprije razmisliti o tekstu. Hvala, hvala vam. Sljedeći govornik. Hvala gospođo predsjednice. Prvo nekoliko riječi o izvjestitelju. Izvješće je vrlo zanimljivo. Borba protiv prijevare i obveza Europske eh, unije da pojača svoje kapacitete zaštite eh, svojih fondova i sredstava. Ja bih se htio vratiti na prijedloge eh, koji su i prijedlozi komisije o ovoj ideji Ureda Europskog javnog odvjetnika mm, kad je došla ta ideja Eh, mm, eh, nacionalni parlamenti su izrazili svoje rezerve i to jake rezerve. Eh, mm, spomenuta je i problematika definicije, same definicije prijevare i nepravilnosti. Da li je prijevara prevara s predumišljajem ili bez predumišljaja. E, e, trebamo e, raditi na toj ideji Ureda Europskog javnog odvjetnika i na definiciji, boljoj definiciji prijevare. I zadnje pitanje. Komisija pokazuje u izvještaju da neke države moraju učiniti veće napare E, u e, prijavi e, prijevara? Da li, su, da li imamo kriterije za to prijavljivanje? Mm. Thank you, thank you very Hvala vam. Mm, zastupnica Pičerno. Grazie Presidente, io... Hvala vam. Ja bih prije svega zahvalila mm, izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja s kojim se uglavnom slažem i kojem ću doprinijeti s nekim amandmanima. Kao što su rekli drugi govornici prije mene, ovo izvješće nam daje jedan pozitivan okvir kada je riječ o borbi protiv prijevare u kohezijskoj politici, iako je broj nepravilnosti porastao. S druge strane, iznosi su se smanjili, to vrlo značajno. Prije svega mislim da moramo pohvaliti kontinuirane napore komisije u kontroli i u suradnji sa nacionalnim tijelima kada je riječ o prevenciji kao što su već neki istaknuli. Međutim, još je se puno toga e, mora napraviti po ovom pitanju. Mnogo se treba učiniti zato što e, statistički podaci o kojima smo govori, oni se temelje na različitim kriterijima koji se razlikuju od zemlje do zemlje. Dakle, nisu dovoljno precizne zato što su podaci koje šalju zemlje članice temeljene na pravnim okvirima koji se međusobno razlikuju, tako da ih nije moguće do kraja usporediti. Mislim da je potrebno intenzivirati ovu razmjenu podataka, naročito kada je riječ o dobroj praksi koju provode određene zemlje. U tom smislu Italija je napravilo, napravila vrlo značajan posao koji je Olaf i pohvalio. Dakle, važna je razmjena dobre prakse kako bi borba protiv prijevara bio postala prioritet, jednak prioritet za sve zemlje članice. Ne možemo si dozvoliti da izgubimo niti jedan euro zajedničkih sredstava na osnovu nezakonitog ponašanja, naročito tijekom krize poput ove koju trenutno živimo. Dakle, prijevare povezane sa javnim novcem trebaju se kazniti, trebaju se osuditi i zato prijedlog komisije o uredu javnog tužitelja, to je ovaj prijedlog koji se tiče kaznenog prava, mislim da to moramo u svakom slučaju podržati. Znam da je u prošlom sazivu parlament jako dobro radio na ova dva dosjeja, te se nadam da će se pregovori u oba slučaja e, dovršiti u neko razumno vrijeme. I još e, za kraj nekoliko riječi o nepravilnostima koje nisu prijevara. Mislim da možemo prepostaviti da će se one smanjiti uz dodatni napor zemalja članica te dodatno ulaganje u obrazovanje i upravljanje različitim fondovima. Nadam se da će to uspjeti, će tim uspjeti prevazići probleme koji proizlaze iz lošeg poznavanja materije te e, lošeg upravljanja novca. Mislim da ćemo, da nas tu očekuje vrlo značajan posao. Thank you. Thank you very much. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Hvala gospođo predsjednice. Htio bih čestitati i zahvaliti izvjestitelju na ovom vrlo zanimljivom dokumentu koji pokazuje da Europska unija je postala jedna tvornica plinova koja je izgubila vjerodostojnost E, e, izvjestitelj nas podsjeća da 23 milijardi e, računa nisu plaćeni. Kako možemo biti vjerodostojni ako 2013. smo imali 16 tisuća nepravilnosti i prijevara. Istovremeno e, se pitamo, e, tražimo od e, naroda da se podvrgnu mjerama štednje. Moja regija, sjever Francuske, imamo smanjanje sredstava za tu regiju, a u nekim općinama imamo nezaposlenost od 26% a nemamo nikakvih, eh, nikakve kontrole europskih fondova jer komisija i Europska unija su nemoćni. Jedan je eh, komentator rekao da da u prethodnom sazivu smo čuli iste prijedloge, ali ništa nije učinjeno, ništa nije provedeno da se prijevare i korupcija spriječe. Želim također reći da ne vjerujem u stvaranje e, ureda europskog javnog e, odvjetnika jer bi to bila uvreda za narod i za suverenitet država članica e, trebamo zemlje koje ne poštuju propise isključiti iz korištenja europskih fondova hvala Hvala. Kao što sam rekao i odboru za nadzor proračuna, dosta smo vremena proveli na tome da se osiguramo da se europska sredstva troše prikladno i također e, Europski revizorski sud je objavio svoje izvješće i za nekoliko mjeseci ćemo govoriti još više o tome i na odboru za nadzor proračuna, a također i na ovom odboru. Također, postoji velika razlika između pogreške i prijevare i naravno u većini slučajeva govorimo o prijevarama. Zapravo prijevara iznosi u EU 0,2%, to je malo, ali to ne znači da ne bismo trebali nešto poduzeti. I mi nešto poduzimamo i trebamo zapravo razmotriti situaciju u zemljama članicama, zato jer 80% sredstava iz EU je u rukama zemljama članicama i tu se pojavljuju problemi i to je ono o čemu treba voditi računa u ovoj raspravi. Zato pozdravljam preporuku izvjestitelja da se više usredotočimo na zemlje članice. Osim toga, zemlje članice kada je e, riječ o suzbijanju korupcije imaju različite sustave istrage, imaju različite sustave izvješćivanja, tako da je vrlo teško dobiti jednu usklađenu sliku i poruku u Europskoj uniji i zato možemo mnogo učiniti u zemljama članicama i treba pomoći tim zemljama članicama koje su prepoznale tu problematiku. Imamo svake godine istih četiri ili pet zemalja članica koje imaju visoku stopu pogrešaka i na to se trebamo sredotočiti. Trebamo ustanoviti gdje su pogreške, pomoći im kako bismo smanjili tu stopu. Dakle, mnogo toga možemo učiniti u zemljama članicama. Izvješće je dobro, izvrsno je i pozdravljam većinu preporuka, ne sve, ali većinu i mislim da bismo trebali ojačati ovo izvješće sa većim naglaskom na zemljama članicama zato jer tamo e, su pogreške nije da Europska unija treba učiniti više, no naravno to isto i no ponovno naglašavam 80% e, sredstava je rukama zemalja članica, što znači da su i one odgovorne za većinu pogrešaka i prijevara, zato bi u izvješću trebalo naglasiti da se trebamo više usmjeriti na zemlje članice, naročito one gdje se pojavljuje najviše problema. Hvala sada gospodin Počak.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 a trebamo uvesti i e, druge mjere kao na primjer e, ured europskog javnog odvjetnika e, tu smo čuli i, jake emocije u vezi s tim prijedlogom jedan odgovornika ovdje je rekao da Europska unija je postala nevjerodostojna ili bi to mogla postati jer mnogi korisnici počinjaju prijevare. Ali mislim da to nije točno. E, trebamo e, e, gledati kako se bavimo potvrđenim slučajevima prijevare. Ako mogu i reći da je ovaj prijedlog komisije može biti i odgovor na prijevaru. ali institucija Ureda Europskog javnog odvjetnika također može vršiti istragu. Imamo li još javljanja za riječ, gospođa Tomašić? Pa razlog prijevara je nekada i papirologija, to birokracija koja je često vrlo zamršena pogotovo u postkomunističkim državama gdje su uvijek govorili idemo početi raditi kasnije ćemo se dogovoriti što ćemo dalje. ja predlažem da mi uvedemo stroži i češći nadzor isto tako ponuditi puno bolju i bržu pomoć u procesu e, od početka do kraja projekta. nije dobro da netko koristi novac do kojega je došao prijevarom a isto tako nije dobro da netko tko radi iskreno i pošteno ali radi neke nepravilnosti koje je neznanjem ili zabunom napravio a izgubi potporu to jest novac od koga ovise mnoga radna mjesta tako treba diferencirati ali treba puno puno više pomoći ljudima jer pogotovo ovim novim državama koje su tek ušle u europsku uniju i kažem koje nisu baš naučile raditi točno po zakonu a ima jako puno ljudi poštenih iskrenih koji žele raditi samo ne znaju kako. Hvala. Gospođa Bresson, izvolite. Eh, da. Ja želim se nadovezati na one koji su već napomenuli da postoji razlika kada nepravilnost na prijevaru u odnosu na slučajeve kada se nepravilnosti mogu ne isključivo, ali uglavnom pripisati složenim propisima. Mi se moramo zalagati i za pojednostavljenje i propisa, ali također i administracije i to će nam pomoći da odvojimo one koji počinjuju nepravilnosti u svrhu prijevare od onih koji su se zapetljali u birokratske probleme što ponekad još pogoršava sama država zato jer ponekad države i u prijenosu europske pravne stečevine a također i u provedbi samih programa zapravo samo pooštravaju ove probleme, pogoršavaju komplikacije. Također, prema mišljenju gospodina Timmermansa, koji je upravo konkretno zadužen za program boljeg zakonodavstva i također za pojednostavljenje E, načela subsidijarnosti, u nekim slučajevima upravo primjenom načela subsidijarnosti on smatra da je moguće pojednostaviti situaciju u zemljama članicama, jer inače ćemo se naći u opasnosti da ćemo znači u sljedećem sazivu i u daljnje probleme zato jer regije i e, subjekti koji će koristiti ova sredstva će morati i jamčiti rezultate, odnosno učiniti vidljivijima rezultate koji se ostvaruju ovim financiranim projektima, a istovremeno će morati odgovarati i za cijelu papirologiju i birokraciju. Dakle, ako želimo imati vidljivije rezultate, trebamo pojednostavniti i administrativne postupke i smatram da će to smanjiti broj nepravilnosti, a isto tako će i rasvjetliti prijevare, jer prijevara može biti računovodstvena, no ako bolje budemo kontrolirali rezultate, onda ćemo tu prepoznati i same prijevare, prave prijevare, jer ćemo vidjeti da rezultati nisu ostvareni. Evo, na tome treba poraditi. Dakle, bolje razdvajati ove dvije skupine i provjeravati konkretne rezultate, a to je ono što će nam omogućiti da doista uvidimo kada je nepravilnost samo pitanje forme ili kada je nepravilnost nešto što trebamo pripisati prijevari, odnosno neostvarenju željenog rezultata. Hvala. Nitko se drugi nije javio za riječ. A, jest, izvolite. Ne vidim ime. Gospođa Anderson, izvolite. E, želim čestitati kolegi koji je uspio izraditi ovo mišljenje u tjedan dan. Mislim da postoji jedna veza između dvije prezentacije koje smo čuli danas, zato jer s jedne strane smo imali izvješće o provedbi kohezijske politike i poteškoćama s time u vezi. I mislim da to ne možemo odvojiti od zaštite financijskih interesa, jer kao što smo čuli prilikom prethodne prezentacije, postoje brojni problemi sa ljudskim resursima i također da u zemljama članicama i regijama se za te svrhe koriste tehnička pomoć. Dakle, nije čudo da dolazi do nepravilnosti i mislim da treba razmotriti specifične konkretne regije i treba vidjeti što se može obilježiti kao nepravilnost. Recimo, u Sjevernoj Irskoj znam da postoje brojne e, skupine koje se žale zbog e, nepravilnosti koje se pojavljuju. Recimo, prisustovala sam jednom sastanku na kojem je sudjelovalo 12 e, ljudi i stavljeno je na raspolaganje jedna zakuska, a e, za dva, bila predviđena za 12 ljudi, a manje ih se pojavilo i nije postojala komunikacija između ove skupine i organizatora sastanka i poslalo se pitanje, budući da je bilo samo 11 ljudi koji je pojeo 12. krasan. Dakle, to je zapravo eh, jedna situacija koja je smiješna i zapravo se tu to pripisuje također nepravilnostima. Dakle, trebamo mm, povezati ono što smo čuli prije kada je riječ o ograničenim resursima i probleme s kojima se sada nosimo kada je riječ o zaštiti europskih financijskih interesa. Hvala, evo time smo zaključili broj osoba koji se javio za riječ i sada želim dati riječ predstavnicima komisije i Olafa. Tko će uzeti riječ? Hvala. Ja sam Andrea Bordoni i jedan sam od je izvješća o zaštiti financijskih interesa i želim kao prvo pohvaliti analizu gospodina Arimona, zato jer mislim da je upravo pogodio u srž problema. Ovo izvješće je dosta napredovalo u posljednjim godinama i sa izvješćem i 2013. htjeli smo iskoristiti ovu priliku budući da se radilo o posljednjem izvješću komisije na odlasku da bismo dali jednu retrospektivu, jedan pregled aktivnosti koje su poduzete u prethodnom sazivu komisije. Imamo tu srž cijelog problema. Različiti pristupi zemalja članica i zapravo to je najveći razlog za zabrinutost. I to je upravo ono objašnjenje zašto možemo u izvješću izvući tek nekoliko uopćenih zaključaka, a iz toga smo nastojali izvući što više. Što znače različiti pristupi? To znači različiti zakonodavni sustavi, različiti upravni sustavi, različite temeljne pravne definicije, ali također i različiti kulturološki pristupi pitanju i prijevare i nepravilnosti, zatim različiti administrativni kapaciteti potrebni za sprješavanje, recimo ovdje u ovom slučaju, nepravilnosti, zatim različiti pristupi kada je riječ o upotrebi sredstava za suzbijanje prijevara, odnosno izdvajanju sredstava za te potrebe. I na kraju želim istaknuti da e, takve razlike postoje čak i u istoj zemlji članice i u istim e, upravnim tijelima zemlje članice. Recimo, zašto u nekim zemljama imamo određeni stupanj otkrivanja prijevara u poljoprivrednom sektoru, a ništa u kohezijskoj politici ili obratno. Drugo pitanje koji koje postavlja i analiza gospodina Arimona i također nacrt mišljenja jest e, kako trebamo tumačiti namjeru, je li ona dobra ili loša. E, ovdje u izvješću smo zauzeli jasan stav. E, ja smatram da je e, otkrivanje dobro zato jer otkrivanje znači da prepoznati problemi se ispitaju i ispravljaju. Uprava postaje svjesna problema, komisija također prepozna problemi i iznalazi rješenja za rješavanje istog. Zbog toga također u samom izvješću postoje i jasne naznake načina suzbijanja prijevara, odnosno mi ne vjerujemo da nema prijevara u, zemalja, u zemljama članicama. Dakle, za nas, ako nema nikakvih otkrivenih nepravilnosti, to nije dobar znak. Dakle, ako su neke zemlje prijavile nula brojeva slučajeva u određenom broju godina, onda mi smatramo da, ukazuje, da to ukazuje na poteškoće u razotkrivanju prijevara, ne u suzbijanju prijevara. Ako odemo korak dalje, možda su otkrile prijevare, ali ih nisu prijavile, što znači da je došlo do problema u protoku informacija. I tu želim odgovoriti na pitanje gospodina Žuloa. Dakle, na taj način smo zapravo uprli prstom u neke zemlje članice. Evo, to je metodologija koju smo primijenili. Vratimo se dakle na otkrivanje prijevara. Naravno, unutar ove šire kategorije nepravilnosti i slažem se da treba također povući neke razlike i treba isto iz toga izvući određene zaključke. Znamo da već i broj nepravilnosti možemo pripisati prekršajima u postupku javne nabave. Dakle, ako usporedimo nalaze izvješća sa akcijama koje je opisuje izvješće, jasno je da je komisija na temelju ovih nalaza poduzela mjere tako što donosi nacrte novih direktiva za javnu napavu. To je preuzeo kolegi zakonodavaca i nedavno je razradio novi paket za mjere nabave. Sada se usvajaju direktive i na zemljama članicama jest da i ugrade u svoje zakonodavstvo. To pokazuje točno kako nalazi izvješća idu ruku pod ruku sa političkim mjerama. I Političke inicijative koje opisuje izvješće poput prijedloga za ustroj ureda javnog tužitelja i također direktiva o zaštiti financijskih interesa putem kaznenog prava. Dakle, te inicijative namjeravaju upravo razriješiti ove glavne probleme na koje sam ukazala, a to su različita tumačenja, različiti pristupi, različite temeljne pravne definicije u zemljama članicama i također različit pristup tumačenju prijevara. Tu mogu dodati da se nama da je nama jasno da nije moguće da nema nikakvih prijevara i ako nije prijavljena niti jedna prijevara, onda to znači da zemlja članica e, unosi tu financijske isprave, ispravke kako bi zaštitila svoje financijske interese, ali onda ne progoni prijevaru na pravi način. Dakle, to znači da počinitelj nije kažnjen i ako je tako onda će on pokušati ponovno nekim drugim načinama i ponovno će pokušati iskoristiti sustav. Dakle, na taj način se sustav neće sam izliječiti nego će samo stvarati nove probleme i ostavljati dojam da jednostavno nema drugih posljedica od samog povrata sredstava. Također e, osvrnemo se na problem nepravilnosti jer to nešto što je spomenuto u više e, vrata ovdje i treba to dalje pojasniti. Naravno, imamo dva velika uzroka problema, dakle to je kršenje pravila javne nabave što je povezano e, s načinom primjene tih pravila od strane uprave i to je jedan od korijena, a drugi korijen problema su sami korisnici Dakle, to su ove tipične nepravilnosti, odnosno neprihvatljivi izdaci. I tu zapravo, po tu kapu zapravo ulazi mnogo toga. Imamo brojne primjere takvih slučajeva, naročito u potrebi građevinskih materijala. No, mislim da je zapravo to pitanje više dobre administrativne prakse nego pravila. No, recimo, ako ja potpišem neki ugovor sa nekim poduzećem e, koje će me ugraditi onda e, drvene, drvena vrata u kuću i vratim se i nađem aluminijska vrata, onda postoji problem. To znači da nije ispoštovan ugovor. Nabavljač onda mi se mogao obratiti, dakle u tom slučaju javnom tijelu koje je platilo taj zahvat i mogao bi mi reći, dakle, želite li izmijeniti uvjete ugovora zato jer je zgodnije ogladiti metalna vrata nego drvena vrata. No, ako se tako nešto utvrdi bez ikakvog obrazloženja ili objašnjenja, osim da se kaže dobro to je bilo isplativije, to je kršenje uvjeta ugovora, a znamo iz građanskog prava da je ugovor nedodirljiv svet. I tu se potpuno slažem s gospođom Maletić da trebamo raditi na prevenciji i na edukaciji. No, uz to smatram da ako postoje pravila, ako postoje ugovori između strana, da ih treba poštivati. Mislim da je to sasvim jasno. Evo samo još jedna napomena kada je riječ o otkrivanju prijevara. Na početku općenito sam rekao da je to pozitivan element zato jer je moguće popraviti stanje, međutim nepravilnosti koje su e, prijavljenje u ovom izvješću zapravo su otkrivene na različite načine. Jedan od načina je primjena sustava upravljanja i nadzora zemalja članica. Dakle, kada se otkriju takve prijevare, to je odlično, što znači da sustavi su učinkoviti, da e, ispunjavaju svoju svrhu i također da razotkrivaju sve nepravilnosti koje su počinjene nakon dodjele ugovora, znači tijekom e, provedbe projekta. To može proizići iz provjera na licu mjesta ili iz e, provjera izvješća i također zahtjeva za naknadom troškova tijekom provedbe projekta. Zatim, nepravilnosti mogu otkriti revizorska tijela zemalja članica i tu treba možda vidjeti kako su upravljačka tijela provela pravila. Tu govorimo o revizorskim eh, tijelima zemalja članica i zatim imamo nepravilnosti koje prepoznaje eh, Europski revizorski sud, koje prepoznaje OLAF, koje prepoznaje tijela za eh, provedbu zakona ili pravosudna tijela. Dakle, sve te razine provjera, dakle neke od njih su sustavne, dakle ugrađene od sustava, neke od tih provjera su vanjske, znači izvan sustava, kada razotkriju prijevare pokazuju da i nacionalne i europske vlasti su spremne provjeriti kako je utrošen novac i da je on učinkovito utrošen. Dakle, treba se osigurati da sve zemlje članice posvete istu pažnju tome, također i regionalne vlasti, da se provodi isti broj provjera i da je ista kvaliteta provjera, onda bismo mogli reći da ako imamo u jednoj zemlji članici više nepravilnosti, da to ukazuje tamo na probleme do određene mjere možemo to učiniti, Mi imamo svoje službe unutar Digi Regio koje imaju upravo tu zadaću da prepoznaju sustavne probleme u sustavima revizije i upravljanja i nadzora. No, kada to razmatramo sa stajališta suzbijanja prijevara, moramo uvijek imati na umu sve navedene elemente. Hvala vam na pozornosti i naravno stojim na raspolaganju i izvjestitelji i u ovom e, odboru za svaka daljnja pojašnjenja i pomoć. Hvala vam. Hvala na ovom e, izlaganju. Gospodin Arimon, e, želite li odgovoriti na neke od ovih prijedloga ili pitanja? Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Zahvaljujem svim kolegama i kolegacama koji su sudjelovali u raspravi i koji su dali vrlo korisne sugestije. E, ja sam e, čuo od kolega da treba praviti razliku između e, tehničkih i stvarnih nepravilnosti. O tome možemo raspravljati. Kod čitanja ovog izvješća sam vidio da je to pitanje definicije u ovom trenutku. Izvještaj trpi od, od toga što nemamo jedinstvene definicije E, e, imamo podkategoriju koja uopće nije e, definirana. Tu imamo dodatni problem. O tome možemo razgovarati. Što je tehnička nepravilnost i stvarna nepravilnost? To treba točno definirati. I to upravo, to upravo radi o, u svom prijedlogu 363 E, prevara je tako defini, tu, e, definirana. E, prevara i nepravilnost je prevara je učinjena s namjerom, s predumišljeme. To je drugačije od toga kad nešto napravimo nenamjerno. I ta razlika je već dovoljno teška ali kad u greške moramo razlikovati između tehničke e, i nenamjerne greške, to je još malo teže. E, e, neko je spomenuo oportunost korištenih sredstava, načina korištenja sredstava. To, o tome ne govorimo u tekstu jer ne govorimo o tome e, je li je nešto smisleno, e, nego da li je u skladu sa propisima. I to ne spada u ovaj izvještaj. E, Ured državnog, Evropskog državnog odvjetnika, tu u odboru imamo različitih mišljenja. Ja sam se pozvao na ono što je parlament usvojio ove godine. Tu smo usvojili jedan tekst koji predviđa takav ured. Kod e, ureda Europskog javnog odvjetnika to je nešto novo, ali to se može napraviti i inteligentno. E, postojeće organizacije kao OLAF e, se spajaju s tim novim uredom. Stoga je to samo nadopuna postojeće institucije. E, države članice naravno mogu imati bojazan da će taj ured raditi nešto što će značiti miješanje u unutarnje poslove države članice. E, kako se definira prijevara, rečeno je od strane nekoliko kolega, kako definiraju e, prijevaru države članice, kako otkrivaju prijevaru. E, začuđujuće je bilo pročitati da e, kod 28 država članica, šest država članica u 2013. nisu imale ni jedan slučaj prijevare. E, postavljamo su si pitanje da li su tu u to, tim državama ljudi tako dobri i pošteni ili je metoda definicije prijevare drugačija? E, tu dajem komisiji za pravo, tu jednostavno nešto ne štima. Da se u tim zemljama ništa loše nije e, dogodilo, da nije bilo prijevare. To je jednostavno nemoguće. Ali e, očito je da prijevara u tim zemljama nije otkrivena. To je već sasvim druga stvar. E, kolegama dajem 100% za pravo kad su rekli da nepravilnost kako je god definiramo e, biti će lako, e, lakše spriječiti ako pojednostavnimo propise. Tu moramo naravno uključiti i ex ante procjenu, evaluaciju. Simplifikacija, pojednostavljivanje je vrlo E, dobra mjer. Da li će to onda de facto i de jure štimati u državama članicama, to je e, druga stvar. U tom smislu se još jednom zahvaljujem e, komisiji za vrlo dobar dokument. Hvala lijepa, hvala, hvala. gospodine Arimont, hvala na odličnom Hvala svima na doprinosima u ovoj raspravi i to će nam omogućiti da izradimo vrlo jasno mišljenje odbora regiji kojem ćemo lako glasati na našem sljedećem sastanku 3. prosinca. Sljedeća točka na dnevnom redu je razno. Ima li kakvih prijedloga? Nema. Naš sljedeći sastanak bit će u srijedu 3. prosinca 2014. od 9 do 12.30 i od 15 sati do 18.30. Želim zahvaliti prevoditeljima na njihovoj podršci u našem radu danas i zatvaram javni dio ovog sastanka i Molim sve one koji ne trebaju prisustovati sastanku koordinatora da napuste u prostoriju. Molim koordinatore da ostanu u ovoj prostoriji da nastavimo s radom. Hvala.